le président de la République d'Estonie, le président Ilves. Predsjednik Republike Estonije, gospodin predsjednik Ilves. Liebe Kolleginnen und Drage kolegice i kolege, meni je ovo jedna velika radost našeg bivšeg dugogodišnjeg kolegu Tomasa Ilvesa pozdraviti ovdje među nama u Europskom parlamentu. Gospodin Ilves se vratio na ono mjesto na kojem je proveo godine i godine radeći kao zastupnik u Europskom parlamentu. Ali sada na njegovom, njegovoj novoj dužnosti kao predsjednik Estonije je ovdje već drugi put među nama. Dragi kolega Ilves, štovani predsjedniče Estonije. Za nas je to velika čast što ste nas posjetili i odmah vam dajemo riječ. Izvolite, predsjedniče Ilves. Dame i gospodo. Prije svega moram se ispričati e, što mi je glas ovakav, ali evo nešto sam uhvatio u Estoniji. Pred deset e, godina napustio sam e, ovaj dom da bih preuzeo novu funkciju u svojoj zemlji.